A sada vas molim za vašu pažnju. Kao što znate, na plenarnoj sjednici 16.7. zastupnik Korvin Mike iznio je e, neke stvari koje nisu prihvatljive prema našem poslovniku. Radi se o rasističkim primjedbama. Ja sam provjerio zapisnik ja sam zamolio gospodina Korina Mika za e, stav o svojim izjavama i rekao sam mu da se treba ispričati i iskorigirati svoje stave. On je to odbio. Mi smo posebno obvezni da izjave koje su rasističke ili diskriminatorne ne dajemo. Prema poslovniku zaključio sam da ću izreći sankciju prema mm, tom zastupniku u iznosu od 10 dnevnica koje će mu biti oduzete. Žalba kolege je moguća u roku od 14 dana od današnje objave, a ja odlučujem o toj žalbi. Hvala lijepa, zatvaram sjednicu.